Dobry wieczór, witam Państwa. Myślę, że je, rozpoczniemy głosowanie, bo... Dobry večer, dame i gospodo. Započet ćemo sa glasanjem odmah zbog toga što je mnogo toga pred nama. Jasno mi je da želite započeti što je prije moguće. Koliko vidim, možemo usvojiti dnevni red, imamo web streaming današnjeg sastanka i prijevod na 19 jezika. Podsjetio bih vas samo da 20. i naš odbor je odlučio napraviti mišljenje o zakonodavnom prijedlogu o Europskom korbusu solidarnosti. Prema novom članku 53.4 poslovnika odbor izražava svoje mišljenje u obliku amandmana i bit će izloženo izravno u nadležnom odboru. U ovom slučaju odbor za kulturu je vodeći odbor i u tom kontekstu želio bih vas obavijestiti da je rok za podnošenje amandmana petak 6.10. u 13 sati. Dosije je otvoren za predlaganje amandmana, glasanje na odboru viđeno je 6. Gospodin Hojslink je zatražio riječ prije nego što pređemo na sljedeću točku dnevnog reda. Samo vas molim kratko. Hvala vam. Ja bih zamolio da se peta točka dnevnog reda glasanje o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izbora ukloni iz dnevnog reda. Izvjestiteljica u Sjeni vam se obratila i rekla je da nismo zadovoljni sa načinom na koji se na ovome radi i ukoliko se sastanci organiziraju kada nitko od izvjestitelja u Sjeni ne može biti prisutan, a tada se kompromise dogovara u kontekstu gdje to nisu stvarni kompromisi, mislim da taj postupak se može dovesti u pitanje. Odbor za zaštitu okoliša je odgodio usvajanje na svom odboru za kraj listopada, tako da se nadam da ćemo moći možda bolje moći organizirati stvari i na taj način formirati bolje kompromise. Zatražio bih dakle da se odgodi glasanje o petoj točci do sljedećeg sastanka. Koliko mi znamo termini głosowania. Jeszcze ta sprawa nie jest rozstrzygnięta na poziomie komisji ENVI ne znam još da li će odbor Envi odgoditi glasanje ili neće. To još nije glasno. Zastupnica Petir. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, ne slažem se sa prijedlogom e, gospodina Hozlinga e, o odgodi glasovanja, jer smo dugim i zahtjevnim pregovorima uspjeli postići kompromise sa kojima se slaže većina političkih grupa. Održali smo četiri sastanka izvjestitelja u sjeni, i još dodatno tri tehnička sastanka a ja sam osobno razgovarala sa većinom izvjestitelja u sjeni i po nekoliko puta kako bi dobro razumjela njihove pozicije i kako bi imali što kvalitetnije mišljenje agri odbora. važno je da usvojimo jasan i nedvosmislen stav prije glasovanja na envi odboru koje nije odgođeno vi ste predsjedniče u pravu to nije odgođeno i ovdje se pogrešno to tumači. E, mi smo ovdje kako bi štitili interese poljoprivrednika i učinili sve potrebno da ruralni prostor opstane stoga vas pozivam da ne podržite odgodu glasovanja i da glasujete za mišljenje agri odbora koje je pripremljeno ti si imao više vremena na raspolaganju. Uzet ćemo još jednu osobu koja će... Imali smo jednu osobu još koja je rekla se izjasnila u dužem vremenskom roku. Ostali ću zamoliti govornike da malo kraće ipak budu. Gospodin Agnju, izvolite, imate riječ. Ne podržavam često Martina Hojzlinga, ali s obzirom da je moj posao usporiti donošenje zakonodavstva u ovom domu, osobito kada se radi o temi energije, na njegovoj sam strani. Dobro, nećemo gubiti vrijeme. U krajnjoj liniji nije mi u potpunosti jasno na čijoj ste strani nakon vaše intervencije. Gospodine Takula. Gospodine predsjedniče, rekao bih da je gospođica Petir sjajan posao napravila, doista je bila strpljiva s nama kao izvjestiteljima u Sijeni, imali smo sjajne rasprave s njom, tako da, da mogu u potpunosti podržati njen rad. U tom kontekstu ne razumijem stajalište gospodina Hojzlinga, no podržavam zastupnicu Petir koja je sjajan posao odradila kao izvjestiteljica i doista je sve izvjestitelje u Sijeni pomno saslušala. Mislim da vam je zastupnica Petir dužna kao. Sljedeći izvolite. Hvala. Ja slažem s gospodinom Hoslingom jer ovdje se radi... U stvari, napravili smo, gospođa Petir je upravo bila, rekla da smo napredovali, ali mislim da ovaj, ovaj dosije zavrijeđuje da poradimo još malo više na njemu kako bi se ovo pitanje energije riješilo uz konsenzus i mislim da nismo priveli rad u potpunosti u kraju, tako da se slažem sa zahtjevom gospodina Honslinga za odgodu. Ok, pan, pani posao Sandra. Zastupnica Senra. Es eh, para manifestar también eh, la opinión de... Hvala vam. Sam bih podržala prijedlog zastupnika Hojzlinga. Dobro, dame i gospod, čini mi se da još jedna osoba, gospodin Dantan. Zapanjen sam ovim što čujem. nemamo sigurnosti glede toga da Envi neće glasiti u narednih par sati, a mi bismo se izložili riziku da ne iznesemo mišljenje odbora za poljoprivredu, pa na što ćemo mi ličiti? Imali smo tjedne i tjedne da pripremimo ovo izvješće, to je težak dosije, ali žao mi je, imali smo posla s brojnim teškim dosijima, tako da ne mogu zamisliti da se ne očitujemo prije sastanka odbora Envi. Państwa, još przed chwilą e, Upravo sam tajništvo zamolio da provjerimo da li je odbor Envi donio odluku. Ne znamo konačnu odluku, ne znamo hoće li odgoditi glasanje ili neće. I važno je za sve nas da izrazimo svoje mišljenje prije nego što oni to učine. Vjerujem da su svi već uzeli riječ, barem oni koji, koji su željeli, tako da je sada vrijeme da pređemo na glasanje. Tko je za prijedlog zastupnika Hojzlinga. Glasat ćemo elektronički. Tko je za odgodu glasanja? Glasanje je otvoreno. Imamo jednog, eh, jednu osobu iz reda pučana previše. Dobro, sad je u redu. Poučena je kartica. Sorry, do projektu opinii. Dobro. Možemo prijeći na glasanje. Preporuka vijeća o pregovaračkom mandatu za trgovinske pregovore s Australijom. Izvjestitelj za mišljenje, zastupnik Andriju. Odbor INTA je nadležni odbor. Kao što znate, morali smo brzo raditi na ovom mišljenju. Ne znam, želi li gospodin Andriju uzeti riječ? Ukoliko želite, izvolite. Hvala predsjedniče. Evo najprije želim reći da ova dva zajednička izvješća su ključnog značaja za sektor poljoprivrede. Mislim da u ova dva izvješća da je obavljen dobar zajednički posao. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sijeni, svim zastupnicima koji su proizvodili amandmane koji su bili od velike koristi i za ovo izvješće smo nastavili doći do konsenzusa, naravno, posredstvom kompromisa. I želim još jednom zahvaliti izvjestelju Sjeni, nije uvijek situacija bila jednostavna, želim zahvaliti i tim koji je radio na ovome, a i tajništvo, bili su od velike pomoći. Dobro, možemo preći odmah na glasanje. Glasat ćemo elektronički o kompromisima. Amandman prvi tko je za. Usvojeno. Amandman dva, Tko je za? Usvojeno. Kompromis jedan, Elektroničko glasanje. Glasanje otvoreno. Zamekam glasovanje. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na amandman 9. Tko je za? Hvala, usvojeno. Kompromisni amandman 2. Glasanje otvoreno. Kompromis 2. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 116. Tko je za? Usvojeno. Kompromis 3. Otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. usvojeno. Kompromisni amandman 4, glasanje otvoreno. Kompromis 4. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 5. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman devetnaest. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Amandman 22. Tko je za? Usvojeno. Provjerit ćemo elektronički. Amandman 22. Glasanje je otvoreno. Imamo jednu socijalistu viška, jedna se kartica iz redove SID mora povući. Sad je u redu.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 Kompromis 7. Glasanje je otvoreno. Glasanje zatvoreno. Usvojeno. Amandman 39. Amandman 39. Tko je za? Usvojeno. Amandman 40. Za. Usvojeno. 55. Za. Usvojeno. 57. Za. Usvojeno protiv, odbijeno. 58 za, pro, usvojeno. 61 za, protiv, odbijeno. 65 za, usvojeno. Kompromis 8, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 72 za, usvojeno. 73 za, protiv, su odbijeno. Amandman kompromisni 9. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 10. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 110. Tko je za? Usvojeno. Kompromis 11. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 98. Tko je za? protiv, odbijeno. Provjerit ćemo elektronički amandman 98. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 107. Tko je za? protiv, odbijeno. 118 za, usvojeno. 100 za, usvojeno. 102 za, protiv, odbijeno. 105 za, protiv, odbijeno. 108 za, protiv, odbijeno. Provjerit ćemo elektronički 108. amandman. Glasanje otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. Amandman 109 za, protiv. Čini mi se da je rezultat istinu, provjerimo elektronički. Amandman 109 i glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. odbijeno. Za nekoliko glasova. Amandman 112 za, protiv, odbijeno. 113 za, protiv, odbijeno. 114 za, protiv, odbijeno. 115 za, protiv, provjerit ćemo. 115. amandman. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 117. Za. Protiv. Odbijeno. Glasat ćemo o cijelom mišljenju s amandmanima. Glasanje je elektroničko. Glasanje je otvoreno. Zamykamy głosowanie. Przyjęta. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Čestitamo. Izvjestitelju, želite li uzeti riječ? Hvala predsjedniče, bit kratak. Evo vidimo koliko kada se radi kolektivno, zajednički, koliko je rezultat na razini naših e, očekivanja. Dakle, nadam se da će komisija e, vidjeti da je ovo način na koji treba raditi, a ne kaskati i trčati stalno za sporazumima o slobodnoj trgovini. Dakle, nama treba globalna vizija svega e, situacije, a ne samo da se kaska za radom komisije i sklapanja sporazuma. Dobro, drago mi je da smo pripremili ovo mišljenje. Zahvaljujem izvjestitelju. Ako sam vas dobro razumio, i dalje ćete pratiti cijeli pregovarački proces. Zamolit ću vas i da sudjelujete u bilo kakvim koordinacijskim sastancima te da nas obavještavate o bilo kakvim mogućim kontroverzama. Mišljenje će biti osvojeno na odboru INTA 12.10. Na plenarnoj će se glasati tijekom drugog zasjedanja u listopadu. Prelazimo na preporuka vijeću o predloženom pregovaračkom mandatu za pregovore s Novim Zelandom. Izvjestitelj u odboru INTA Daniel Kaspari, izvjestitelj za mišljenje James Nicholson. Najbolje da gospodinu Nicholsonu damo riječ ukoliko želi. Biću vrlo kratak, samo sam želio zahvaliti svima uključenima u ovo. Radila se o nezgodnom trenutku za sve prije ljetnog raspusta i zahvalni smo doista ne samo osoblju odbora, već i mom vlastitom osoblju u ECR-u i naravno izvjestiteljima u Sjeni koji su vrlo kvalitetno radili, na čemu im doista zahvaljujem. Mislim da smo vrlo uravnoteženo izvješće sastavili i da još na njemu imamo malo posla. Hvala. Bardzo dziękuję. Na dalsze podziękowanie przyjdzie czas później. Przechodzimy do głosowania. Hvala vam, preći ćemo sada polako na glasanje. Amendman četvrti, tko je za? Usvojeno. Amandman dva, kaže predsjedatelj. Glasanje je otvoreno. Predsjedatelj se ispričava. Kompromis A. Kompromis A, glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. Kompromis B1. Glasanje otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. Prelazimo na amandman 60. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 40. Tko je za? Usvojeno. 43. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Kompromis C. Glasanje otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. Kompromis D. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis E. Glasanje otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. Amandman 53. Tko je za? Usvojeno. Kompromis F. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 67. Usmeni amandman. Zahvaljujem. Što se amandmana 67 tiče, predlažem usmeni amandman kako bi se integrirale dvije rečenice na engleskom. Especially with regards to the monopolistic structure of some industries, and in particular of the dairy sector in New Zealand. And the amendment. I nakon toga bi se nastavio ostatak amandmana. Nie nema nie Nema komentara. Onda možemo to usvojiti. I možemo glasati. Amandman 67 uz usmeni amandman. Tko je za? protiv, Čini mi se da je usvojeno, no provjerimo elektronički. Glasanje je otvoreno. 67. amandman. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 68. Tko je za? Protiv? Ne mogu dobro vidjeti, pa provjerimo elektronički. 68. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 69. Tko je za? Usvojeno. 70. O tome se ne glasa dobro. Kompromis G. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. Kompromis H. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 80. Tko je za? protiv, odbijeno. 82 za, protiv, odbijeno. Amandman 86. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 87. Tko je za? Usvojeno. 90. Za. Usvojeno. 94. Za. Protiv. Odbijeno. 95. Za. Protiv. Odbijeno. 96. Za. Protiv. Odbijeno. 97. Za. Protiv. Odbijeno. 98 za, protiv, odbijeno. 99 za, protiv, odbijeno. 100 za, protiv, odbijeno. 39 za, usvojeno. 101 za, protiv, odbijeno. 103 za, protiv, odbijeno. 104, kaže predsjedatelj, za. 108 osam, elektronički glasanje otvoreno. Odbijeno. 112 za, protiv, odbijeno. 111 za, protiv. Provjerit ćemo elektronički 111. amandman. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 113 za, protiv, odbijeno. 116 za, protiv, odbijeno. 118 za, protiv, odbijeno. Provjerit ćemo elektronički 118. amandman, glasanje je otvoreno. Zatvoreno je glasanje. całość projektu opinii s popravkami. I glasamo o nacrtu mišljenja uz amandmane. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno, hvala vam. Riječ dajem izvjestitelju ukoliko želi. E, hvala, čestitam vam. Čestitam izvjestiteljima u Sijeni također i svima koji su pomogli. Nadam se da ćete i dalje pratiti daljnji napredak pregura. Vodeći odbor glasat će dakle 12. listopada i ako ne bude problema glasat ćemo na plenarnoj sjednici drugog. Sada idemo na petu točku na dnevnom redu, promicanje energije iz obnjivih izvora. Izvjestiteljica je zastupnica Petir. Riječ je o iznimno važnom dosjeu. Imamo dva odbora, ITRE i ENVI, kao nadležne odbore. Također surađujemo na temelju pravila 54. Radi se o posebnoj formuli za suradnju, takozvano pravilo 53+, koje uključuje sudjelovanje izvjestitelja iz odbora AGRI i TRAN i također izvjestitelja u Sijeni iz odbora ITRE u informalnim trijalozima. Zastupnice Petir, želite li možda se kratko javiti za riječ? Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ovo je kao što ste sami spomenuli doista iznimno važan dosje, jako zahtjevan i težak i ja sam zadovoljna što sam sa većinom političkih grupa uspjela pripremiti dobre E, kompromise tako da vjerujem da nakon usvajanja ovog izvješća e, imat ćemo e, vrlo jasno i čvrsto stajalište odbora za poljoprivredu. iskoristila bih ovu priliku da zahvalim svim izvjestiteljima u sjeni i njihovim savjetnicima na suradnji jer mislim da smo na kraju postigli dobar kompromis a posebno želim zahvaliti gospodinu Vasilisu magnisu koji je preuzeo u sekretarijatu file e, doista e, dakle neposredno pred glasovanje i koji je dao velik doprinos da na vrijeme dobijemo voting liste. Zahvaljujem također svom asistentu Domagoju Krnjaku i savjetniku IPP grupi Alvinu Strangeu i sve vas pozivam da podržite ovo izvješće jer ono je izuzetno važno za naše poljoprivrednike i opstanak ruralnog prostora. Zahvaljujem. Kao što sam rekao, da, to je težak dosije, imali smo jako puno problema, ali uspjeli smo ih sve riješiti. Dakle, zaboravimo sada na ono što je bilo u prošlosti i idemo glasovati o izvješću. Počinjemo sa amandmanom 223, tko je za, protiv, odbija se. 224, 225, 226. Slični amandmani. Tko je za? Protiv? provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 227 za. Protiv. Provjerit ćemo, ispričavam se. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Hvala, zatvaram. Odbija se. Razlika je bila četiri glasa. 228. Tko je za? Usvaja se. 229. Za.

Państwa, mogę powiedzieć, mogę powiedzieć tak, mogę powiedzieć nie. Mogu reći da i ne. Nije slučaj da se prilozi malih klubova odbijaju. 238, tko je za, protiv, usva se, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 239 za. Protiv. Usvaja se. 240 za. Protiv. Odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 241 i 242 zajedno, tko je za, usvaja se. Kompromisni amandman 2, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 245, tko je za? protiv. Moramo provjeriti. Dakle, 265. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 247, 248. Tko je za? Protiv? Odbija se. 254 za. Protiv. Provjerit ćemo. 254. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 255 za. Usvaja se. Amandman 12. Oprostite, 258, 259. Tko je za? Protiv? usvoja se. 260. 261. Tko je za? usvoja se. 263. Tko je za? Usvoja se. 264. Za? Usvoja se. 266 i 267. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman 1. Tko je za? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 275. Tko je za? protiv, odbija se. 276, tko je za, usva se, kompromisni amandman 29. otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 292. Tko je za? Usva se. 294. 294. Tko je za? U redu. Dakle, 294. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 17. 321 su identični. Tko je za? Protiv? Čini se da se odbija, ali provjerit ćemo. Amandman 17. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Gospodin Jar, molim vas da glasujete. Pričali ste, kaže predsjedatelj. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Razlika od jednog glasa. Prelazimo na sljedeće amandmane. 322. Tko je za? Protiv? Odbija se. 328. Za? Protiv? Odbija se. 323 za, protiv, odbija se. 324 za, usva se. 325 za, protiv, odbija se. 326 za, protiv, odbija se. 327 za, za, protiv, odbija se. 18 za, protiv, usva se. 333 333 tko je za, protiv, usva se. 335 za, protiv, odbija se. 336 za, protiv, odbija se. 337 za, protiv, odbija se. 338 za, protiv, odbija se. 339 za, protiv, odbija se. 340 za, protiv, odbija se. 341 za, protiv, odbija se. 342 za, protiv, odbija se. 343 za, protiv, odbija se. 344 za, usvaja se. 345 za, protiv, odbija se. 346 za, usvaja se. 347 za, usvaja se. 348 za, usvaja se. 349 Provjerit ćemo. 348 provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. 349 za. Protiv. Odbija se. 350 za. Protiv. Odbija se. 351 za protiv, odbija se. 352 za, usvaja se. 353 za, protiv, odbija se. 354 za, usvaja se. 355 za, protiv, odbija se. 356 Provjerit ćemo 355. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Jako puno imena ima, htio sam dati šansu. 356 za, protiv, odbija se. 357 za, usvaja se. 358 za, protiv, odbija se. 359 za, protiv, odbija se. 360 za, protiv, odbija se. 361 za, protiv, odbija se. 362 za, protiv, odbija se. 363 za, usvaja se. 364 za, protiv, odbija se. 365 za, protiv, usvaja se. 366 za, protiv, odbija se. 367 za, protiv, odbija se. 368 za, protiv, odbija se. 369 za, protiv, odbija se. 370 za, protiv, odbija se. 371 za, protiv, odbija se. 372 za, usva se. Provjerit ćemo 372. Otvorim glasovanje. Vidim da EPP ima plus. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Tri tri za protiv odbija se. 374 za, protiv, odbija se. 375 za, protiv, provjerit ćemo. 375, otvorom glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromisni amandman treći, otvorom glasovanje. Nema komentara. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman četiri. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 410. Usva se. 24 za. Usva se. 411 za. Usva se. 412 za. Usva se. Kompromisni amadman. Peti. otvorim glasovanje. zatvorom glasovanje. Usva se.

Kompromisni amandman šesti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 445. Za. Protiv. Odbija se. jedan za, protiv, odbija se. 430 za, protiv, odbija se. 431, 32 i 33 za, protiv, odbija se. 438 za, protiv, odbija se. 439 i 440 za, protiv, odbija se. Kompromisni amandman 7, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 472. Prelazimo, idemo 370 dalje, skoro 472. Jeste li pronašli? Dobro, tko je za? 472. Tko je za? Hvala. Usvaja se. sam 681. Četiristo sedamdeset četvrti. Tko je za? Usvaja se. Četiristo sedam pet. Tko je za? Usvaja se. Četiristo sedamdeset treći. Tko je za? Usvaja se. sedam Poprawka 476. Tko je za? Usvaja se. Često tko je za, protiv, odbija se. devet za, protiv, suzdržani, odbija se. sedamdeset tko je za, protiv, odbija se. je amandman broj 1, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. 494. 494. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Amandman 494. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 501. Tko je za? Protiv? Protiv? Odbija se. Molim provjeru. Ukoliko želite. Dakle, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 502. Tko je za? Protiv? Odbija se. 503. Tko je za? Protiv? protiv. Molim provjeru. 503. Dakle, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 504. Tko je za? Usvaja se. 504. Tako je. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 508. Tko je za? Usvaja se. Trideset devet tko je za? Protiv? Usvaja se. 501. Tko je za? Protiv? Molim elektroničku provjeru, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 501. Tko je za? Protiv? Odbija se. 502. Tko je za? Usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Usvaja se. 41. Tko je za? Usvaja se. 42. drugi, tko je za? Usvaja se. 508. Tko je za? Protiv? Odbija se. 509. Tko je za? Protiv? Odbija se. 43, 46 za. Usvaja se. 502. Tko je za? Protiv? Odbija se. 520. Odbija se. Molim provjeru. Ova dva amandmana. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 503. Tko je za? Tko je za? Usvaja se. 60. Tko je za? Protiv? Odbija se. 61. Tko je za? Protiv? Odbija se. 62. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 63. Tko je za? Usvaja se. 64. Tko je za? Usvaja se. 65. Tko je za? Protiv? Odbija se. 66. Tko je za? Usvaja se. 67. i 68. Tko je za? Pro... Usvaja se. 69. i 70. za? Usvaja se. 71. i 2. Usvaja... E, tko je za? Usvaja se. 76. Tko je za? Molim ponavljamo. Tko je za? Protiv? Odbija se. 78. i 79. Tko je za? Protiv? Odbija se. 80. Tko je za? Protiv? Odbija se. 81. Tko je za? Usvaja se. 85. Tko je za? Tko je za? Protiv? Odbija se. 86. i 87. Tko je za? Protiv? Odbija se. 88. i 89. Tko je za? Protiv? Odbija se. Dobro, molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje, odbija se. Vidim tolika imena pod ovim amandmanom. 90. Tko je za? Usvaja se. 91. i 92. Tko je za? protiv? Odbija se. 93. Tko je za? Dobro, molim elektroničku provjeru 91. 92. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 93. Tko je za? Usvaja se. 94. Za? Protiv? Odbija se. 95. Tko je za? Protiv? Odbija se 96. Tko je za? Protiv? Odbija se. 99. Tko je za? Usvaja se. 100. Tko je za? Protiv? Odbija se. 101. Tko je za? Protiv? Odbija se. 102. Tko je za? Protiv? Odbija se. 103. Tko je za? Protiv? Odbija se 104. za, protiv. Odbija se 105. Tko je za, protiv. Odbija se 106. za, protiv. Odbija se 107. za, protiv. Odbija se 108. za, protiv. Odbija se 109. za, protiv. Odbija se 110. Usvaja se 112. Usvaja se. Molim provjeru 110. i 111. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. 112. Tko je za? Protiv. Odbija se. 113. za. Protiv. Odbija se 114. 115 za, protiv, odbija se. 116 za, protiv, odbija se. 117 za, usvaja se. 117. usvojen. 99 was adopted. Then, then we had to vote on 101. 101, yes. Yeah. And then did we, did we vote on 101? Okay, uh, proszę Państwa, musimy powtórzyć głosowanie 101. E, Dobro, bojim se da moramo ponoviti glasanje o amandmanu 101. Amandman 101. Tko je za? Protiv? A ne, ispričavam se, bilo odbačeno.

odbačen. Dobro, ponovit ćemo to glasanje. Tko je za, protiv, odbija se. 116 za, protiv, odbija se. Amandman 117 je naravno odličan i puno bolji od kompromisa prvog, ali kompromis prvi je usvojen stoga 117, 118, 119 se odbacuju, odnosno ne razmatra ih se i prelazi se na 120. Ali upravo smo glasali 116. Sada prelazimo na 120. Dakle, amandman 120. Tko je za? Protiv? Odbije se. 121. 2. 3. za protiv. mojim provjer, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 124. 125. 126. Tko je za? Protiv. Odbija se. 127. Za. Protiv. Odbija se 128. za, protiv. Odbija se 129. za, protiv. Odbija se 130. za, usvaja se. 131. za, protiv. Odbija se 132. za, protiv. Odbija se 133. za, protiv. Odbija se 134. tko za. Usvaja se 135. za, protiv protiv, odbija se 136 i tko je za, protiv, odbija se 136. Dobro, provjerit ćemo. Možemo napraviti elektroničku provjeru, otvaram glasanje za 136. amandman. Zatvaram glasanje. šest za,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 Zatvaram glasanje. Usvaja se. 164. Za, protiv. Odbija se. 165. Tko je za? Usvaja se. 166. Za, protiv. Odbija se.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 Onda ćemo vidjeti kakav je rezultat. Tko je za, protiv, odbija se. Amandman 169. 169. Tko je za? Protiv? Odbija se. Dobro, molim provjeru elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 173. Ko je za? Usvaja se. Amandman 174. Za. Protiv. Odbija se. 175. Za? Protiv? Odbija se. 176. Tko je za? Usvaja se. Amandman 178. 177. 178. Tko je za? Usvaja se. 179. Za? Protiv? Odbija se. 180. za, protiv, odbija se. 181. za, protiv, odbija se. 182. za, protiv, odbija se. 183. za, protiv, odbija se. 184. za, usvaja se. 187. za, protiv, odbija se. Molim provjeru. 187. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 185. Tko je za? Protiv? Odbija se. 186. Tko je za? Usvaja se. 188. Za? Protiv? Odbija se. 189. Za? Protiv? Odbija se. 190. Za? Protiv? Usvoja se. Ali dobro, provjerit ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 191. Za? Protiv? Odbija se. 192. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 194. Za? Protiv? Molim provjeru elektroničkim putem. Amandman 194. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 198. Za. Protiv. Odbija se. 199. Tko je za? Usvaja se. Amandman 200. Tko je za? Protiv. Odbija se. 201. tko je za, protiv, odbija se. 202. tko je za, protiv, odbija se. 203. tko je za, usvaja se. 215. tko je za, usvaja se. 216. tko je za, usvaja se. 217. za, usvaja se. 218. tko je za? Protiv. Odbija se. 219. za. Usvaja se. Želite provjeru? Ne. 220. Gospodin Negnju želi provjeru, je li tako? Ne. 220. za protiv odbija se.

536 za, usvaja se. 537 za, usvaja se. 538 39 za, usvaja se. Čestam gospođu Seni. man man 10 i otvaram glasanje. Kompromis, sorry, kompromis. Zamykam głosowanie. Zatvaram glasanje. Usvaja se u ovom slučaju. Možemo preći na konačno glasanje, na mišljenja. Prelazimo dakle na mišljenje izmijenjenog mišljenja. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se čestitam gospođi Petir. Želite li se javiti? Hvala gospodine predsjedniče. E, Zahvaljujem svima koji su podržali ovo izvješće koje je usvojeno velikom većinom i time smo pokazali da Odbor za poljoprivredu ima čvrst i jasan stav o budućnosti biogoriva i korištenju biomase i nadam se i vjerujem da će Odbor za okoliš i Odbor za industriju e, uzeti u obzir naše mišljenje. Obnovljivi izvori energije u zadnjih su desetak godina sve tješnije povezani sa poljoprivrednom proizvodnjom, a oni koji nastaju u poljoprivredi i šumarstvu važan su doprinos europskoj klimatskoj i energetskoj politici. U doba kriza u poljoprivredi sinergija ove dvije politike osigurava primjerene cijene proizvoda te rezervira dostatnu količinu hrane u slučaju sve učestalijih prirodnih nepogoda. cilj nam je postići samodostatnost u proizvodnji proteina za hranu za životinje i smanjiti uvoz gmo soje koja dolazi iz uvoza. cilj nam je sačuvati postojeća radna mjesta i poduprijeti otvaranje novih radnih mjesta u ruralnim sredinama stoga smatram da je ovo izvješće izuzetno važno još jednom e, zahvaljujem svima koji su doprinijeli i u okviru sekretarijata i e, u okviru naših političkih grupa da se ono podrži. E, Hvala, zahvaljujem u sjeni, zahvaljujem svima. Jedna samo stvar. Smatram da bismo trebali više pažnje pokloniti atmosferi i pitanjima vezanim uz to kad kada tu postoje nekakvi mali detalji, svađe i kad kada stvari traju predugo, možda bismo trebali na kavi rješavati neke stvari kako bismo imali bolje rezultate. To je moja molba izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni. Hvala svima, hvala i prevoditeljima. Mislim da smo dovoljno brzo prošli glasanje. Želim svima ugodnu večer, a 9. 10. 11. 10. imat ćemo sljedeći sastanak i saslušanje 11. zajedno sa odborom Envi. Hvala. Sastanak je zatvoren.